Kolege, dobrodošli. Kasnimo nekoliko minuta. Nadam se da niste poslali Twitter da je predsjednica došla sa zakašnjenjem na sastanak. Ja sam obično ovdje prva, ali evo danas to nisam postigla. Usvajanje dnevnog reda. Ima li kakvih promjena? Nema. Hvala. Usvajanje zapisnika sa sastanka od 14. listopada 2013. odobreno, usvojeno, pretpostavljam da ste svi dobili jer su bili bio podijeljen zapisnik. Točka tri dnevnog reda, to je izvješće Jean-Paul Gozesa o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za opticaj. Ja ću evo onda odmah dati riječ Jean Paulu. Hvala gospođo predsjedavateljice. Evo velika je gužva u sali, ima jako puno novinara. E, vidi se da je ovo ključna tema za Europsku uniju. Dobro, radi se o promjenama uredbe koja se odnosi na izdavanje novca. Ali ne brinite se, nije riječ o Europskoj središnjoj banci, već nacionalnim bankama. Riječ je o debljini kovanica i o preinaki koja je u tom smislu potrebna. Nas se ovdje samo konzultira da se vidi je li potrebno odrediti debljinu kovanica, e, težina je već e, fiksirana, isto tako i promjer, dakle o tome se nećemo očitovati, već samo o debljini. Nema nekih posebnih amandmana, osim možda što bi bilo zanimljivo za dodati u uvodne izjave, a to je način da se izbjegne krivotvorenje i možda i eventualno da vidimo ima li još nekih primjedbi. Ja sam dakle iznio svega nekoliko amandmana, čisto da pokažem da sam pročitao tekst, da je moj asistent bio učinkovit, ali ovo nije nikakva iznimka jer smo u prethodnim slučajevima pristupili otprilike slično. Naime, parlament nije imao nikakvih posebnih amandmana. Eto, u svjetlu ovih nekoliko primjedbi opaski e, zaključujem, završavam. Jean-Paul Besse se ispričava, on danas ne može biti na ovom sastanku. Samo je dodao da ovo nije od ključne važnosti za Europu. Nisam baš siguran da dijelim to njegovo mišljenje, ali ipak e, ne vidim baš ni da će e, to što on nije ovdje prisutan na ovom sastanku na bilo koji način obilježiti europsku povijest. Dobro, imali još nekoliko govornika, e, možda i izvjestitelji u sjeni? E, želi li još netko nešto reći? Ne, samo Sven, izvoli. Ja bi samo zamijenio Jean Paula njega uvelike pozdravljaju njegovi francuski sunarodnjaci. Šalim se, mi možemo samo čestitati na njegovom izvješću i ovih nekoliko amandmana. U svakom slučaju, eto, to je sve. Čestitke. Želi li još netko intervenirati? Ovo je onda najvjerojatnije ono što zovemo nemkon. 14. studenog će biti rok za podnošenje amandmana, a o njima ćemo raspravljati 5. prosinca. Nadam se da ćemo moći glasovati istog dana, a da će se prijedlog naći na plenarnoj u siječnju. Jean-Paul, imaš li još nešto za dodati? Ne, dobro. Pa možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda za koju nam nedostaju neki kolege. Neki kolege naime nisu ovdje. Jean Paul je trebao govoriti skoro pola sata o kovanicama. On ili izvjestitelji u sjeni. E, da je ovo moglo trati pola sata, morali smo ubaciti novčić u u mašinu. Hm. Ne znam, e, ništa, dobili smo na vremenu, čitavih pola sata. Možda dok e, ne dođe kolega El Kadraui, on i njegovi kolege, izvjestitelji u Sijeni, koji će govoriti na sljedeću na temu. Netko je ovdje u ime zelenih. Imamo li kolega? Kolege možda u ime evropskih konzervativaca i reformista? Ne, ako eh, to nije slučaj, onda imamo pola sata pauze. Dobro, evo čekali smo do vremena kad smo rekli da ćemo početi točku dnevnog reda koja se odnosi na novčane fondove. Izvjestitelj je ovdje. Said je tu, a i Said je ovdje ovo sam sada dobro izgovorila, moram se truditi jer se inače ne zna tko je ko, ako ne izgovorim dobro. Nadam se da će i ostali doći, dakle riječ je o točki dnevnog reda broj 4, prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o novčanim fondovima. Said El Kadrawi je izvjestitelj i njemu ću dati riječ. Hvala. Dakle, ovo je prva prilika da razmjenjujemo stajališta o prijedlogu ove uredbe od 4. rujna Europske komisije. Ja na kanalu broj 2 čujem jezik koji nije engleski. Možete li ovo popraviti? Nadam se da me sad čujete. Čujete li sad engleski? Dobro. Dakle, podsjećam. Komisija je odobrila jedan paket koji se sastojao od komunikacije, odnosno priopćenja, koje se ticalo bakarstva u sjeni i o uredbi o novčanim fondovima. Upravljanje ovim fondovima u Europi e, odnosi se na najmanje tisuću milijardi eura, dakle vrlo značajna skupina fondova koja je vrlo važna, igra važnu ulogu u kratkoročnom financiranju institucija, vlada i poslovnih subjekata. Dakle, ovi novčani fondovi su korisni, a cilj prijedloga je konkretno regulirati novčane fondove. Reći ću nešto o samom postupku. Kao prvo, idućeg tjedna ćemo finalizirati izvješće, a istome ćemo raspravljati 2. prosinca. Prema tome nije ostalo puno vremena za podnošenje amandmana, rok je 10. prosinca, a onda 20. siječnja imamo zakazanu raspravu, a glasovanje je predviđeno 12. veljače, a glasovanje na plenarnoj u travnju. Dakle, tijekom ovog razdoblja imat ćemo prilike vidjeti kako stvari stoje s vijećem, možemo li postići e, dogovor kako bi ovo sve dovršili čitav ovaj dosje do kraja saziva. E sad nekoliko riječi o kontekstu e, rasprave o ovom dosjeu. Naravno, u pozadini je kriza financijskih tržišta i novčani fondovi su jedne od žrtava e, ove krize. Oni su i tekako upleteni u ekonomsku krizu, a zainteresirane stranke i tekako dobro znaju da su ogromna sredstva, 300 milijardi dolara povučena u trenutku krize. Naravno, ovo se tiče E, ne samo SAD-a već i Europske unije jer neki od naših novčanih fondova su izloženi velikom pritisku. Naravno postoji prijetnja od sistemskih rizika a sve je ovo skupa povezano i s tradicionalnom bankarskom industrijom. Stoga moramo vidjeti na koji način možemo smanjiti ove rizike što je moguće više ili ih u potpunosti ukloniti. Sjetit ćete se da se u 2010. godine da je Esmin prethodnik CSR počeo definirati e, novčane fondove i oni su povukli razliku između kratkoročnog financiranja, odnosno fondova i standardnih uobičajenih e, fondova. A komisija je sve to inkorporirala u svoj prijedlog. E, razgovori, odnosno pregovori su vrlo intenzivni. Ja surađujem s izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ću dobiti dodatne doprinose s njihove strane. U prijedlogu komisije ima puno toga što zaslužuje našu podršku. Mi smo inače prošle godine u izvješću o bakarstvu u sjeni već dotakli se čitavog niza e, tema, naglasili smo važnost koju igraju novčani fondovi, Pogolavito oni koji ulagačima pružaju e, stabilnu intrinzičnu vrijednost jer su inače fondovi vrlo osjetljivi na pojave bijega ulagatelja. E, I stoga je cilj e, zaštititi se od rizika gubitka likvidnosti. Mi moramo dakle te rizike ograničiti, smanjiti i internalizirati eventualne troškove koji proističu iz ovoga ova intrizična vrijednost fonda mora biti pouzdana. Prijedlog komisije ide u tom smjeru. On inzistira na stabilnosti, na važnosti stabilnosti ovih fondova, ali ih istovremeno ne štiti potpuno od eventualnih fluktuacija do kojih još uvijek može doći. Kako bismo rizike smanjili što je moguće više, potreba nam je zaštitni sloj od najmanje 3% e, likvidnih, likvidne imovine. To je prijedlog komisije, dakle način na koji se možemo boriti protiv ovih rizika. Naravno, mi možemo možda predložiti da svi ovi fondovi postanu variabilnog, variabilne naravi kako bi fluktuacije bile odmah vidljive ulagačima ili e, možda ih se može tražiti od njih da traže, odnosno da se na njih, e, da se na njih primjene isti zahtjevi i kriteriji koji se odnose na banke. To bi značilo ići korak dalje. Izgleda da je ulagačima e, stalo da uviđaju vrijednost naknade za likvidnost i u slučaju da neki alagač želi napustiti fond, onda on mora platiti neku vrstu globe. Mislim da bi se time samo povećala mogućnost e, nervoze ulagača, a ne bi nužno riješio problem. Na temelju prijedloga komisije ja bih htio e, pozvati kolege, odnosno apelirati na njih da rade dalje na ovome, da se dodatno definira zaštitni sloj, odnosno vidi da li je ovo što se nudi dovoljno ili bi trebalo ići još dalje. Mislim da će upravo ovaj zaštitni sloj, takozvani buffer, biti jedna od glavnih tema e, tijekom naših pregovora. Od drugih interesantnih e, i značajnih tema e, su sasvim sigurno rejtinzi. E, komisija se zalaže za to da se na novčane fondove ne primjenjuje sustav rejtinga kakav nude sada kreditne agencije, bonitetne agencije i oni to tumače na sljedeći način. Oni smatraju da se to ne smije, ne smije događati zato što u praksi bi ovi novčani fondovi trebali imati trostruki A, odnosno rating trostruki A, najviši rating, jer ukoliko to ne bude slučaj, onda bi automatski moglo doći do bijega ulagača. Drugi aspekt ratinga ogleda se u činjenici da se ovim prijedlogom ne pruža velika pouzdanost, odnosno ne vjeruje se toliko agencijama za rating, već se naglašava mogućnost procjene, evaluacije investiranih e, fondova i zato se pružaju određene procedure. To će također biti jedan od ključnih aspekata na koje se moramo osvrnuti e, tijekom naših pregovora i rasprave. Ono što se tiče, na primjer, identifikacije ulagača, likvidnosti, koncentracije izdavatelja, zaštitni sloj za kapital. Dakle, sve ovo zajedno bi nas trebalo, bi nam trebalo omogućiti situaciju gdje neće biti uopće rizika od bijega ulagača. Transparentnost je naravno također jako važna. U uredbi se uveliko o tome govori, dosta stvari je dodano, mislim da su u većini slučajeva pozitivne, a čini mi se da ćemo i na ovu temu moći još nešto dodati i uključiti u prijedlog. E, nadalje, nadzor kada je riječ o nadzoru financijskih e, tržišta, možda bismo mogli vidjeti e, možemo li postupiti na sličan način kao što smo postupili s bankama. Riječ je naime o fondovima koji upravljaju milijardama eura i možda bi oni također trebali biti podležni superviziji na europskoj razini, a ne nacionalnoj. I na kraju, e, htio bih naglasiti vezu e, sa sponzorima, odnosno pokroviteljima i tradicionalnim bankarstvom, ovo treba malo pažljivije analizirati i razmotriti. Ono što se događa na tržištu novca i s novčanim fondovima ima i tekako reperkusije na tradicionalno bankarstvo i trebamo biti sigurni da eventualni potresi na tržištu novca neće imati i više velikog utjecaja na banke. Prijedlog komisije je jako dobra osnova na kojoj možemo dalje raditi. Moramo se samo pobrinuti da do kraja ovog saveza dođemo do dogovora. Ukoliko bismo to uspjeli, to bi bilo stvarno jako dobro. Mislim da bismo na kraju mogli izaći s jednom jako dobrom e, uredbom e, i dobrim rezultatom. Nadam se da će naša suradnja biti jako dobra i unaprijed joj se radujem. Hvala. Filip Lamberts e, bi htio dobiti riječ je jer ima druge obveze. Pa ako Jean Paul bi bio velikodušan, onda ćemo dati riječ tvome kolegi koji se žuri na Eurostar. Ja se nadam da idete na neko jako dobro zanimljivo odredište. Dobro, snage zla nisu uvijek ondje gdje ih ljudi očekuju. Dozvolite samo da nađem bilješke da ne govorim gluposti, samo trenutak. Prvo, novčani fondovi su zapravo praktički banke, kvazi banke. Pogotovo alternativni investicijski fondovi. Stoga bi uobičajeni pristup trebao biti ako radite isti posao, e, morate biti podložni istim pravilima jer ste podložni istim rizicima. Dakle, umjesto da zabranimo u potpunosti e, ove fondove, odnosno umjesto da komisija ih e, u potpunosti zabrani na čelu sa relevantnom svojom e, upravom i gospodinom Barnjevom, oni su rekli da oni moraju imati zaštitni sloj od 3%. I manje više su rekli da ukoliko se ponašaju kao banke, onda moraju slijediti otprilike slična pravila. Dakle, ili su van sistema ili su podložni ovom zahtjevu kriteriju od 3%. Ono što je važno, a što nismo našli u prijedlogu komisije, a što bi ondje trebalo biti, je ciklični e, aspekt kriterija zahtjeva koje tražimo za novčane fondove. Jer oni zapravo povećavaju, amplificiraju e, likvidnost, odnosno pad i porast likvidnosti. E, stoga, nešto što bi bilo kontracikličko u naravi bi možda pomoglo e, stabiliziranju situacije i učinilo izloženost e, krizama, povremenim krizama manju. Dakle, novčani fondovi kao SINAF su manje više kao banke i možda bi oni trebali također imati licencu bankarstva u posebne svrhe. Dakle, tražiti sličnu vrstu dozvole. Također nam je sumnjiv prijelazno razdoblje e, i mislim da bi to trebalo biti slično, odnosno usklađeno sa direktivom o kapitalnim zahtjevima banaka. Jer znamo da su ovo najvolatilniji dijelovi tržišta derivativima i mi jednostavno ne želimo još više povećavati sistemski rizik. Ono što nas malo čudi jest da je nadležno nadzorno tijelo ESMA, jer kada pogledate novčane fondove, i ako smo se složili s time da su oni poput banaka, pitamo se zar ne bi možda u tom slučaju e, Evropska, Evropsko nadzorno tijelo za banke trebalo imati veću ulogu u tome, a ne ESMA. Riječ je o jednostavno kulturi supervizije, kulturi bankovnog nadzora i vidjeti na koji način to može biti odraženo na konkretno u našim amandmanima, e kako bi bili u, u boljem položaju i mogli bolje nadzirati novčane fondove. Dakle, evo, u tom smjeru će ići otprilike naši amandmani i ja se nadam da će ih izvjestitelj uvažiti, uvrstiti prije no što dobijemo konačan nacrt teksta. E, hvala. E, Jean-Paul, hvala još jednom što si me pustio e, prvoga. hvala ti. Dobro. Hvala. Silvi, ti ćeš e, u ime kolege? Ne, ne, šta mi je? Naravno, Jean Paul, na tebe je red. Hvala, hvala gospođo predsjedavajuća. E, to je problem kad ste uvijek ovdje, više vas niko zapravo i ne vidi. E, jer dobro, imam vrlo kratke opaske. Pozdravljam e, odlučnost izvjestitelja. E, dijelim njegovu ambiciju u pogledu rokova. Naravno, bilo bi jako dobro ako bismo mogli ovaj dosje završiti do kraja našeg saziva. Mislim da je on vrlo dobro naglasio one aspekte prijedloga koji će biti predmetom rasprava, dakle u prvom redu buffer, zaštitni sloj. Samo nekoliko riječi u pogledu e, rejtinga. Mene malo čudi što je komisija zabranila da se traže rejtinzi. Vi znate ko je bio izvjestitelj za dvije prve ove e, uredbe E, domenići između ostalih, jer čini mi se e, da postoji određena kontradikcija. Tu smo sada protiv e, ratinga, a opet s druge strane se nastoji regulirati ovaj, ovaj rad i uključiti ga u opći sistem nadzora na europskoj razini. Mislim da bismo o ovome trebali razmisliti, jer ako se prijedlogom predviđa da neće biti traženja rejtinga ništa e, ne spriječava e, da se na neki drugi način ocjenjuju evaluirali fondovi. I onda će se ta evaluacija zapravo prebaciti, ona će ostati na tijelima, agencijama koje neće biti dio sustava. Meni je čudno da oni koji sada to čine ne bi mogli to činiti i u slučaju novčanih fondova. Eto, to je moja moja opaska i nisam siguran da je ovo za sada dobro. E, što se tiče ovoga što je rekao Filip Lamberts, koji se pravi evo, Englez, e, slažem se i on je naravno govorio o e, reguliranom bankovnom sustavu i vezi između novčanih fondova i bankovnog sustava, tradicionalnog e, bankarstva. E, eto, to bi bilo sve. Ja sam siguran da će e, razgovori, rasprave biti i tekako plodonosni. To je sve. Hvala. Hvala. A sada Silvi u ime kolege. Ja mislim da je ovo vrlo važan dosje i u moje osobno ime pozdravljam rokove. Rokovi su vrlo važni. Mislim da trebamo ciljati tramvaj, inače ćemo se izgubiti, inače ćemo biti izgubljeni u prijevodu. Također, e, znam da želite da razmatramo konzistentnost postupanja na globalnoj razini i da ovo povežemo sa europskim nadzornim tijelom e, banke. Važan je, važna je dostupnost fondova e, putem veze s bankama. Naravno znamo koliko su novčani fondovi u doba negativnih ciklusa povezani s bankama novčani fondovi nisu iskoristili mogućnost isplata i mislim da se dodatna likvidnost banaka može iskoristiti i kako bi se popravila likvidnost novčanih fondova. Mislim da su važni minimalni zahtjevi E, od 25-30%, isto tako e, naknada za likvidnost i naravno na davanje adekvatnih informacija e, nadležnom nadzornom tijelu i ESMI. Mi smo vrlo kratko raspravljali o ovome i već to je pokazalo da su novčani fondovi nešto što nisu baš banke, a već su vezane za sponsorstvo i mislim da je opasno ovu stvar ostaviti potpuno nezaštićenom u smislu kapitalnih zahtjeva, ali opet to ne može biti jednostavno druga kategorija banaka. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuću. Kada smo e, prolazili kroz Makartijevo e, izvješće o strukturnim reformama i bankarstvu, dogovorili smo se oko tri stvari. Prvo, e, da što manje porezni obveznici spašavaju propadajuće banke, drugo da te banke imaju odgovornosti, treće su bili standardi računovodstva. No, još uvijek se događa da banke propadaju i mi se bavimo e, raznim e, drugim e, pravilima, a ne bavimo se tim problemom. Tamo kada su banke sponzori moramo pojasniti odnos između banaka i fondova tržišta novca i što ide, a što ne ide u bilancu. No osim što se ovom uredbom ne bavimo temeljnim problemima. Mene brinuje još nešto, a to je ovaj zaštitni sloj koji bi trebao spriječiti bijeg ulagatelja. E, kada e, pogledate e, cena fondove, oni su gotovo jednako se ponašali za vrijeme krize, a ako govorite korporativnim Eh, korporacijama oni vole te sina fondove eh, dakle trebamo li ih štititi od njih samih eh, pitanje je ovdje kako se baviti bijegom je li taj zaštitni sloj prevelik i hoćemo li e, puno ljudi time odbiti od e, tog tržišta osim e, onih velikih koji si mogu priuštiti taj veliki zaštitni sloj i hoćemo li time pogodovati američkim bankama čini se da je da se općenito misli kako je Sinaf sigurniji ali ako pogledate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 tih e, ultra e, kratkih e, fondova i francuskih plutajućih fondova ili ako pogledate iskustvo fina fondova u 2007. godini se izvršilo jako puno isplata dakle previše je pojednostavljeno misliti da je sinaf dobar a vinaf loš E, ako gledamo tvrtke koje nude te fondove, e, razlika je samo u načinu računovodstva. A drugo, pitanje koje si moramo postaviti je što će se dogoditi ako odjednom zatvorimo Sinaf, hoće li se e, sav taj novac prebaciti u Vinaf ili će ići u e, redovne banke. E, mi u stvari želimo diversificirati ulaganje novca, a ne da se on koncentrira u rizične banke koje nemaju baš sjajnu prošlost. E, i ako pogledamo te banke e, mnoge nisu u baš dobrom stanju hoćemo li poticati koncentraciju fondova u tim bankama e, zatim kao što je rekao Jean Paul moramo razmisliti o zabrani kreditnih rejtinga dakle oni su se pokazali jako lošima u prošlosti ali e, često ih je tržište preteklo čak i kad su imali pravo dakle jednostavno spriječiti e, korištenje tih e, bonitetnih rejtinga u ovom kontekstu bi bilo previše imaju li te organizacije sredstava da provode vlastite rejtinge dakle moramo razmotriti e, da li želimo preći sa sinafa na vinaf i želimo da te e, bonitetne agencije e, obavljaju rating. Želi li još neko uzeti riječ? Ja ću ukratko i sebe dodati na popis govornika da bih rekla da je jako važno imati na umu dok ovo radimo da kao što je rekla Silvi ne bismo trebali stvarati još jedan sloj banaka. Jedan od problema koje imamo u Europi u ovom trenutku je da se suviše oslanjamo na banke, a ne dobivamo dovoljno novčanih sredstava od tržišta. Ako ne budemo pažljivi, mi ćemo taj problem pogoršati, a nećemo ga poboljšati. Često kažemo nešto kao ako je isti rizik moraju biti ista pravila ali moramo imati na umu da rizik često ovisi o instituciji uz koju je vezan pa nešto može biti riskantnije ako e, je riječ o velikoj e, sustavnoj banci nego ako je riječ o nekom fondu koji neće u potpunosti razoriti tržište uzdrmati tržište ako se nešto dogodi e, zbog toga je američko gospodarstvo tako snažno i zbog toga što se puno brže od nas oporavili od krize IMF e i drugi e, pokazuju da imamo e, sistemski problem u Europi jer nemamo dovoljno aktivno tržište. Dakle, to je jedan opći pregled i mislim da moramo pažljivo postupati kako ne bismo situaciju pogoršali. No E, već je nešto od toga i rečeno. Želi li još netko uzeti riječ? Ako ne sajt, želiš li nešto reći? Da, vrlo kratko, samo želim zahvaliti kolegama na doprinosima mi smo bilateralno e, razgovarali i naravno ja ću i dalje nastaviti rad sa e, svim sa oba izvjestitelja u sjeni i nadam se da ću uskoro dovršiti nacrt izvješća koji će biti razaslan čim bude gotov a i na bilateralnim sastancima ću ponovo e, se osvrnuti na neke od današnjih intervencija općenito mogu reći da se slažem da bismo trebali e, koristiti prijedlog komisije kao osnovicu i razmotriti neka pitanja a najtemeljnije pitanje naravno je e, trebamo li e, više potpore dati vinafu nego li sinafu i sinaf otežati ali to je nešto čime se trebamo e, pozabaviti na vrlo jasan način. Moj kolega kaže da oni funkcioniraju na sličan način. Neke studije, a i iskustvo pokazuju e, da postoji razlika u riziku a na globalnoj i europskoj razini regulatori e, su više za um, vina. I fully agree that we also need an answer to the question. Um, prema tome pitanje je što ako više ne bude sinafa, hoće li taj, kamo će otići taj novac? je li to e, predstavlja veći ili manji rizik. Ovo je sve za sada. Hvala vam na suradnji i znam da ćemo se vratiti na ovo pitanje kasnije. Hvala. U redu, zahvaljujem. Mislim da smo već e, prošli, e, odnosno potrošili vrijeme za ovo. U prosincu ćemo razmotriti e, nacrt izvješće, a 10. prosinca u pet popodne ćemo razmatrati amandmane. Dobro, mi e, sada imamo sljedeću točku dnevnog reda e, koja je trebala biti na rasporedu tek u 16.30. Izgubili smo jednog od naših izvjestitelja u sjeni i ne znam ni tko je iz, sa strane socijalista izvjestitelj u sjeni ili netko drugi ovdje za EPP. Gay Mitchell upravo stiže pa predlažem kratku pauzu dok ne okupimo još nekoliko osoba koje su zainteresirane za ovaj dosije, pa nastavljamo u 16.30. U redu, mislim da možemo početi. Još uvijek čekam jednog od izvjestitelja u sjeni. Dakle, prelažimo na petu točku dnevnog reda, a to su indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima. Sigurna sam da tu postoji sukob interesa kad govorimo o vlastitom izvješću, jer ja sam izvjestitelj za ovu temu, pa ću vam najprije dati nekoliko logističkih obavijesti. E, vrlo ubrzano radimo kako bismo uspjeli nešto postići tijekom ovog mandata nešto za što su se svi nadali da će se postići. E, kako bih to pospješila, ja sam izradila nacrt većine svojih amandmana preko vikenda i stavila sam ih u verziji dokumenta gdje se mogu pratiti izmjene e, koji je već poslan e, izvjestiteljima u sjeni i svatko tko to želi može pribaviti. Do sutra se nadam da će to biti i na mojoj mrežnoj stranici. E, tako da svako može do toga doći. Imam puno posla kao predsjedavajuća pa ne mogu ići na toliko e, sastanaka, ali će moji stavovi barem biti transparentni i moći ću primati vaše komentare. E, koliko izmjena još mogu unijeti prije nego što predam svoje izvješće ne znam, vjerojatno ne jako puno, ali naravno imamo otvorenu rundu amandmana i e, do tada ću moći e, uzeti u obzir i mišljenja koja ću dobiti s raznih strana. Na svojoj mrežnoj stranici ću da staviti i tabelu sa svim e, dokumentima do kojih dođem o toj temi. Naravno, mi smo to radili preko vikenda pa e, ćete shvatiti da to što je sada u komentu su e, moja osnovna načela. Pokušat ću vam reći što sam učinila. Prvo sam se bavila područjem primjene i došla sam do zaključka da je komisija obuhvatila previše, da to nije praktično obzirom e, na količinu referentnih vrijednosti, da su oni koji e, daju te podatke iz Europske unije i izvana i da je taj cijeli e, proces nešto što je još u tijeku e, pa da ne treba unositi stvari koje će poremetiti situaciju. Zato sam odlučila usredotočiti se na administratore pa sam unijela kategorije referentnih vrijednosti i ako imate vrijednost koja udovoljava jednom od tih kriterija onda spadate pod uredbu. Na početku članka 5 je popis toga, tu su e, naravno kritične referentne vrijednosti u ovom trenutku i e, one za robu. E, ideje su dobro došle. Rekla sam da i ako administrator e, bar jednog e, e, od glavnih indeksa, a to su oni koji su više od 100 milijardi, to je broj koji sam izmislila, ja nisam prebrojala koliko, koliko referentnih vrijednosti tu spada, ako imate više od jednog možda, ali morala sam tu nešto staviti e, kako bi ljudi imali e, što vidjeti jer nitko drugi nije izumio neke e, drugačije kategorije pa sam smatrala da je bolje da je broj viši nego manji jer jedan od drugih kriterija je da nadležna tijela koja e, se brinu za određenu referentnu vrijednost mogu reći da e, da će uprav, da žele upravitelja te referentne vrijednosti staviti pod okrilje te uredbe E, tu sam e, uvela i upravitelje e, referentnih vrijednosti koji se bave na maloprodajnom tržištu tih administratora, naravno i administratora Ibora i razmjena indeksa preko noći. Dakle, E, to se sve vraća na nadležna tijela. Unijela sam i administratora e, referentnih vrijednosti koji imaju relativno mali broj e, onih koji to daju i koji su ranjivi podnositelja, a i administratore više strukih referentnih vrijednosti E, dakle, ja nisam osjetljiva kad je u pitanju ovaj popis, ali morali smo negdje početi. E, možda bismo ovdje mogli unijeti e, koncept što želimo tu unijeti, a što ne. Kada je administrator već u uredbi, onda se ta uredba odnosi na sve njihove referentne vrijednosti. To sam predložila zato jer ako vi e, ste taj koji daje jednu e, bitnu referentnu vrijednost e, onda se ta to odnosi na sve vaše referentne vrijednosti bez obzira prelaze li oni taj prag ili ne ali mislim da treba postojati proporcionalnost u primjeni uredbe Dakle, smjernice EZME e, e, se tu moraju uzeti u obzir, a to treba nadzirati relevantno e, nadležno tijelo. Isto tako u članku 23 kada tražite odobrenje, kada pređete taj prag i uđete u tu kategoriju referentne vrijednosti, ako kao administrator želite primijeniti proporcionalnost, onda ćete nadležnom tijelu u svom zahtjevu za odobrenje reći pa ovi e, ti i te i te referentne vrijednosti e, su e, odgovorne što sam došao u tu kategorije i u vezi njih radim to i to a za ostale možete tražiti općenito odobrenje pa nadležno tijelo se može složiti ili ne složiti s tim ja E, predviđam da bi e, u budućnosti kada budemo više znali o referentnim vrijednostima možemo stvari razraditi e, tako da ako je potrebno e, pokrijemo i sljedeću kategoriju. Kada je riječ o trećim zemljama e, potpuno sam svjesna da budući da je ovo nešto na čemu se tek radi mnoge zemlje neće imati zakonske propise one će imati administratore ili nadzornike koji će provoditi načela i standarde IOSKA eh, oska. Tako da mislim da prvih pet godine administratori trebaju objasniti eh, na koji način eh, misle da referentne vrijednosti iz trećih zamalja ispunjavaju kriterije IOSKA. Naravno, možda je ESMA njih stavila na popis ili postoji i odredba o e, isto vrijednosti. Dakle, isto vrijednost može ići paralelno s radom IOSKA, a to, je, to se uvijek e, može osporiti dakle ta prezumpcija administratora ili tijela koje se nadzire koje želi to koristiti. U prijedlogu sada je razdoblje od 24 mjeseci prije nego šta e, se mora u Europskoj uniji tražiti odobrenje, e, to sam uzela kao temelje za referentne vrijednosti za treće zemlje. E, može se, mogu se koristiti kroz 30 mjeseci, dakle 24 mjeseca za Europsku uniju, pa ako sam proces odobrenja traje 3 mjeseca i dodala sam još 3 mjeseca za treće zemlje i tako sam došla do brojke od 30 mjeseci. Dakle, ja nastojim što transparentnije e, prikazati e, svoj tijek misli dok sam ovo izrađivala. U članku 9 imamo kodeks ponašanja. E, ne mislim da on treba biti po referentnim vrijednostima za svaku referentnu vrijednost. Mislim da kodeks ponašanja administratora može biti općenit sa nekim dodatnim dodatnim zahtjevima po sektoru i ako e, provode proporcionalnost onda naravno mogu postojati neki dijelovi e, koji nisu relevantni za puno manje referentne vrijednosti. Brine me e, kako ćemo provoditi ovo pravno obvezujuće jer to neće uvijek biti moguće ako nije na ugovoru temelju, ugovor, na temelju ugovora za isplatu i ako su stranke u trećim zemljama pa sam nastojala to formulirati tako da bude obvezujuće koliko je moguće ali da istovremeno bude i praktično vrijedi reći i da ne mislim da možete administratore pretvoriti u nadzornike za, eh, za podnositelje jer to bi bio pretežak zahtjev i mislim da ne bi bilo prikladno. Mislim da bi bilo prikladno da moraju eh, znati eh, tko su oni koji doprinose dakle ne mogu uzimati nešto iz izvora koji su neprovjereni i nepoznati na e, to mora biti način na koji e, radi administrator to je dio e, njihove odgovornosti i njihovog e, kodeksa ponašanja. Oni moraju e, prijaviti bilo kakvu zloporabu tržišta e, koje postanu svjesni, ali nije njihov posao da to idu tražiti i istraživati na jednoj dubljoj razini. U članku 12. u aneksima to je jedno područje gdje mislim da moramo e, tražiti malo e, veću sukladnost sa IOSKOM. E, to još nisam razradila jer moram dobiti povratne informacije od raznih kolega i dionika kako bih saznala gdje možda postoje problemi. Imam o tome neke ideje, ali na tome još radim. Kada je riječ o kritičnim referentnim vrijednostima, ja sam e, malo dopunila definiciju da bi bila jasnija. Još nisam e, izmijenila prago od 20%. Ako izgubite 20% podnositelja, da onda to postaje obavezno. Malo sam zabrinuta da bi 20% posto ponekad moglo biti smiješno malo ili smiješno puno ako uzimate doprinose iz cijele Europe i izgubite jedan ugao to bi moglo biti vrlo značajno ako izgubite podjednako iz raznih dijelova Europe onda to možda nije toliko bitno. Dakle ja bih ovo možda e, malo izmijenila i dopunila da to bude e, općenitije, e, no znam da je ovo kontroverzna tema pa očekujem povratne informacije o tome. Ja sam samo za sada malo e, precizirala definiciju referentne vrijednosti. E, kada je riječ o članku 15 e, vi biste trebali znati o čemu je riječ kad se radi o vašoj referentnoj vrijednosti morate moći i to staviti u svoju izjavu ne možete uvijek provjeriti unakrsno Dakle, ako postoji nešto što se ne može provjeriti, morate navesti je li moguće to provjeriti ili ne. Ako to možete provjeriti, onda naravno da to morate i učiniti. U članku 39 e, taj pojam posto bi bilo teško e, za provesti pa mislim da referentne vrijednosti moraju e, vrijediti dokle vrijede i ugovori e, na koje se odnose ali e, to može biti jako dugo razdoblje pa da bi bilo praktično ne vidim kako lako možemo provesti tih 5% i još uvijek mislim da bi se ljudi onda pitali da li oni spadaju po tih 5% ili nekad ulaze u ugovore pa mislim da bi bilo bolje da bude do okončanja ugovora. E, vrlo malo piše o tome što se mora činiti u tim e, situacijama e, i ima i bojazni kada je riječ o intelektualnom vlasništvu to je moja specijalnost prije nego što sam došla ovdje E, nisam još na tome puno radila možda i nije potrebno e, kada je riječ o objelodanjivanju podataka to nije isto što i objelodanjivanje metodologije ja ću e, pogledati postoje li neki zaštitni mehanizmi koje bi možda trebalo ovdje uvesti ja znam da postoje prava na intelektualno vlasništvo ali ne želim i ne želim da ih se pretjerano krši e, pa možda moram poraditi i na tome. Dakle, evo to je u glavnim crtama ono o čemu sam razmišljala do sada i to još možete vidjeti u track changes verziji komisijinog dokumenta gdje možete pratiti izmjene dokumenta. Mislim da je to za sada suvislo i da e, nije e, u članku 25 potrebno obavještavati o pojedinim referentnim vrijednostima jer je to već pokriveno u procesu izdavanja odobrenja pa se članak 25 briše. Nadam se da ovo ima smisla pa sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. E, zahvaljujem e, gospođo predsjedavateljice na ovom detaljnom izlaganju. Mi ćemo svakako surađivati razgovarati s vama kako bismo ovo priveli zadovoljavajućem e, završetku. Nadam se da nećemo <laughs> uznemiriti e, e, ono, odnosno poremetiti ono što ste vi već napravili, ali kao prvo želim reći da je potpuno jasno da su nedavni događaji doveli u pitanje integritet nekih od najznačajnijih globalnih e, financijskih referentnih vrijednosti. Dakle, e, ono što se dogodilo među bankama je dovelo do e, kazni od milijuna eura. Moramo to iznijeti na vidjelo bitno je poduzeti nešto kako bismo povratili integritet sustava. E, znamo da i Osko, izvješće joska e, vrlo jasno to iznosi 59,5 milijuna dolara na primjer e, globe za jednu tvrtku i ima ih još. Razlog zašto ovo kažem je sljedeći. Dakle, to se nadovezuje i na to da su rating agencije zakazale. Dakle, kakve se etika podučava eh, poslovne ljude? Eh, došlo je do manipulacija tržištem u odnosu na ovaj prijedlog ja sam preplavljen zahtjevima za sastanke s ljudima koji žele o tome raspravljati to je u redu tako funkcionira sustav ali to su sve ljudi iz industrije ili iz vladenih agencija a mi moramo biti vrlo oprezni jer moramo razmisliti o tome e, e, kako, e, kakve će to imati posljedice na primjer za ljudi koji imaju hipoteke i tako dalje dakle moramo biti vrlo kritični ne predlažem da izbacimo i dijete s prljavom vodom za kupanje ali moramo jako pažljivo razmisliti o tome što radimo Prijedlog komisije je općenito u skladu s načelima IOSKA, Međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire, ali e, nastoji pokriti e, širi raspon e, raznih referentnih vrijednosti. E, komisija tvrdi da načela OSKA dopuštaju toliko fleksibilnu interpretaciju da postoji opasnost različitih pravila koje će iskriviti tržište i mislim da to moramo uzeti u obzir. Kada je riječ o konkretnim pitanjima koje se odnose na područje primjene, ti prijedlozi su vrlo široki i možda nisu u skladu niti sa trenutnim smjernicama ESME, e, niti sa smjernicama u međunarodnim forumima kao što je i OSKO, na primjer. Pa nam je potrebno to pojasniti u narodnim tjednima prije nego što budemo glasali o tim amandmanima. Postoji jedno pitanje e, e, kojega odbor možda nije svjestan, a to je prijedlog e, prijedlog uredbe o indekse koje proizvode statističke agencije E, na primjer potrošački indeks potrošačkih cijena i drugi takvi indeksi e, koji se mogu povezati sa e, performansama financijskog ugovora kada je uredba bila u fazi konzultacija komisija nije namjeravala uključiti nacionalne statističke agencije ali kada je uredba objavljena nije bilo izričitog izuzeća za te nacionalne statističke agencije obzirom da njih nadzire eurostat pa su oni već e, obvezni poštivati, stroga pravila metodologije i transparentnosti mislim da trebamo to ponovno razmotriti općenito uzevši želim reći da me e, brinu ove odredbe za e, zviždače mislim da nemamo e, dovoljno za njih jer dokument ESME o načelima za referentne vrijednosti od lipnja 2003. godine daje dobre prijedloge. Na primjer, administrator referentne vrijednosti mora imati e, učinkovit mehanizam za zviždače e, kako bi se olakšalo što ranije otkrivanje e, lošeg postupanja ili nepravilnog postupanja. A kao drugo, podnositelj referentne vrijednosti mora imati politiku nulte tolerancije za nepridržavanje e, politike a kao treće e, agent koji izračunava referentnu vrijednost mora ustanoviti učinkoviti mehanizam za zviždače kako bi se što prije otkrile bilo koje nepravilnosti do kojih dođe to je načelo D6 a sadašnji navodi o pokušaju manipulacija ocjene e, cijena e, roba dolaze iz Amerike E, iz e, e, engleskih novina Guardian i zviždača koji žele razotkriti nepravilnosti. Dakle, ne želim da imamo neku povelju za manipulatore koji bi to koristili za, u svoje vlastite svrhe, ali mislim da moramo e, načela e, za zviždače malo ozbiljnije shvatiti i možda bolje e, primijeniti na ovom području. A kada je riječ o revizijama, mislim da je potrebno eh, da se redovito eh, radi revizija referentnih vrijednosti da to rade eh, ljudi sa odgovarajućim kvalifikacijama jer je to vrlo specijalizirano područje dakle ovo su općeniti komentari koje sam želio iznijeti i samo vas želim obavijestiti da ću možda potegnuti pitanje koje se odnosi na zahtjeve E, za e, usklaživanje s fucijem iza zatvorenih vrata jer e, možda će biti potrebno da o tome govorim i ja ću upozoriti ostale kolege što me brine mislim da je važno raditi što brže i mislim da su pitanja koje ste vi postavili dobra pitanja i nadam se da vi kao izvjestiteljica i drugi izvjestitelji u sjeni će uzeti u obzir ovo što sam danas rekao. Hvala. Hvala. Sada e, za SND Emily Turner. Zahvaljujem. Zahvaljujem Sharon i do sada na otvorenosti i svim pojedinostima o vašem načinu razmišljenja do sada. Ja ću iznijeti neke preliminarne inpute e, našeg e, kluba zastupnika. Prvo o kontekstu, ovo što je spomenula i EPP. E, vidjeli smo skandale prošle godine sa Liborom i Euiborom i sad imamo sumnje u prijevaru sa, u trgovanju robom dakle e, i sa Forexom, dakle očito postoji zakonodavni jaz koji ovdje moramo popuniti i stoga podržavamo prijedlog komisije. Smatramo da on izuzetno potreban. Čak i nakon pet godina, nakon krize, mi još uvijek čistimo u ovom sektoru i dalje vidimo dosta prijevara i, i namjernih manipulacija koje su vrlo ozbiljne i često idu na štetu poreznih obveznika eh, i, i eh, ulagača, malih ulagača. Dakle, neke konkretne točke, eh, nešto o sankcijama ću reći prvo. Ellen McCarthy je već odradio e, posao na području e, zlouporabe tržišta. Bitno je da razina sankcija ne bude niža od onog što se već e, predlaže u tom zakonodavnom tekstu. Mislim da je to načelo kojeg se trebamo držati. Kao drugo podržavamo da područje primjene bude što je šire moguće. Naravno, e, razmotrit ću vaše prijedloge. Čini mi se da ste vi ograničili područje primjene kao u odnosu na ono što je predložila komisija. Mi ćemo to morati dodatno razmotriti, no mislim da ovi slučajevi manipulacije u brojnim područjima pokazuju zapravo da nam je potrebno jedno vrlo široko područje primjene, što šire moguće područje prijemne kad govorimo o različitim proizvodima i tržištima, no naravno da moramo povući e, određenu granicu i odnosu na veličinu, tako da ćemo sagledati vaše prijedloge. Znam da je nekad teško povući liniju e, u odnosu na to e, koji su ta kritične referentne vrijednosti. Što se tiče ulaznih podataka i metodologije, što je u srži vašeg prijedloga, tu mislim isto morat ćemo i to dalje razmotriti i naravno i to je izuzetno ključno jer ako ne možemo vjerovati ulaznim podacima onda zapravo nemamo ništa. Vi ste spomenuli i pitanja zaštite intelektualnog vlasništva u odnosu na e, objavu podataka i same metodologije. Sigurna sam da možemo iznaći način da to zaobiđemo i naravno da ne možemo prihvatiti zlouporabe na tom području i nama je izuzetno važno E, da e, postoje zahtjevi za objavom i podataka i metodologije na odgovarajućoj razini, e, a to administrator bi svakako trebao imati neke mogućnosti razmotriti to ili proučiti to i naravno tijela kao najvažniji subjekti u tom području. Što se tiče transparentnosti i zaštite potrošača, mi smatramo da je prijedlog primjeren E, usklađenje sa MIFID uredbom mi razmatramo treba također uključiti odredbe kojima se osigurava pravo investitora na e, kompenzaciju na odštetu dakle zbog pretrpljenih manipulacija. To je dakle e, nešto što su spomenule nacionalne organizacije za zaštitu ulagača pa razmatramo te prijedloge. Zatim o nadzoru i o, o postupku odobrenja za administratore tu podržavamo komisiju. Bilo je dosta javnih rasprava o ulozi ESME i je li ona dovoljno snažna u novom predlogu ili nije. E, čini mi se da je u lik predlogu to bila snažnija uloga. Mi smo spremni na određeni kompromis, ali smatramo da je važno zadržati snažnu ulogu ESME i na sastancima kako bi se osiguralo dosljedni nadzor E, u odnosu na različite referentne vrijednosti. E, dakle, e, sukob između nacionalnih tijela i ESMA i možda drugih nacionalnih tijela odnosno rješenje koje je iznađeno u tom kontekstu je u redu, ali želimo snažnu ulogu ESME u svakom slučaju. To su, tu, smo, tu ćemo sljedećih tjedana i mjeseci razmotriti dodatne pojedinosti svega toga. Zahvaljujem. Filip je otišao. Hoćete li vi umjesto njega, sve? Da. Ja ću samo kratko govoriti u ime Filipa e, i zapravo da točnije povratne informacije ćete dobiti kasnije. E, ispričavam se, meni zuje slušalice, ja ne znam. Ja znam da njemački nije baš najljepši jezik na svijetu, ali <laughs> u čemu je problem? možda, možda moj e, dijalekt iz Rajnland-Falca, možda vam se on ne sviđa. <laughs> ne. Je li sad bolje s njemački? Mogu li govoriti njemački? U redu. Dakle, Filip e, danas nije mogao biti ovdje, točnije komentare ćete dobiti dakle kasnije u pisanom obliku. U daljnjim izlaganjima ja ću reći nekoliko stvari. Kao prvo, srčna hvala na ovom načinu rada uopće danas, da smo uopće tako rano došli ovdje. Nije uvijek to tako samo po sebi razumljivo. Osim toga, pozdravljamo prijedlog da se e, i drugi indeksi e, koji dolaze iz područja Središnje banke, Europske središnje banke i Europskog sustava središnjih banaka uključe u ovo, a isto tako i veću otvorenost prema indeksima e, iz trećih zemalja i njihovih središnjih banaka. Smatramo da je to smisleno. Osim toga, e, da se e, dobro je raditi sa ovim određenim graničnim vrijednostima e, i vaš prijedlog, gospođo predsjedavajuća, da trebamo razmotriti što zapravo znači te stotine milijardi, ko je time pokriven, ko nije pokriven, o svemu tome moramo dobro razmisliti e, ne želimo izgubiti nekoga koga želimo imati unutra, a ne želimo ni uvrstiti neke od kojih bi se moglo i odustati. To je jedno tehničko pitanje i tako je ideja tih graničnih vrijednosti zapravo dobra. E, prijedlozi u odnosu na članak 25 nas pomalo iritiraju jer smo mi vaš prijedlog razumjeli na način da vi želite sada tu izbrisati da ESMU treba informirati o tome o unošenju novih indeksa. Meni se čini da je dobro da ESMA ima e, pregled u cijeloj Europi oko toga koji indeksi su novi na tržištu tako da E, mislimo da je to loša posljedica tog brisanja u članku 25. I na kraju bih se još osvrnuo na jednu točku koja je gospođa Turunen isto spomenula, a to je pitanje uloge ESME. Prije objave ovog prijedloga postojala je nacrt unutar komisije. U tom nacrtu je bilo predviđeno da za važne europske indekse ESMA bude izravno nadležna meni se to samo po sebi čini vrlo smisleno rješenje za europsko zajedničko tržište, da ti indeksi koji su vrlo moćni i koji se odnose na cijelo zajedničko tržište, da tamo ESMA bude nekako za, za vozačkim sjedalom, za upravljačem. E, e, dakle, mi u području, e, to bi izbjeglo one situacije koje smo imali sa Liborom, dakle, čulo se tu velikih protesta iz, Velike Britanije koja ni u kom slučaju ne želi da Libor bude u području nadležnosti ESME i tu je nekako komisija se potpuno povukla i onda je odustala i od zahtjeva za Euribor i za druge, ali mislim da mi u Europskom parlamentu se ne bi trebali tome priključiti jer su ti indeksi za cijelu Europu od velike važnosti i e, prema logici zajedničkog tržišta mora postojati jedno zajedničko tijelo koje će ih nadzirati i to bi trebala biti pozicija Europskog parlamenta i to je ta rasprava koju bismo trebali voditi i žalosno je ako komisija zbog neke poslušnosti eh, u odnosu na neke članove eh, vijeća naprosto se, isključi eh, ja bih isto tako očekivao i od izvjestiteljice da inzistira na jačoj ulozi za ESMU. Hvala. Hvala za ECR Hvala. Opet jedan primjer, ovo je opet jedan primjer e, gdje komisija s jedne strane kaže jedno, a zapravo postupi na drugi način. Dosta toga komisije zapravo čista administracija, čini mi se. No onaj pravi problem koji trebamo rješavati, problemi sa Liborom i Euriborom i tako dalje, E, čini mi se da je potrebno što više referentnih vrijednosti u ovoj uredbi i trebamo se sredotočiti na prave probleme, a ne napadati e, e, referentne vrijednosti i i, zapravo odgađati rješenje pravog problema. Ja se ispričavam što to ponavljam, ali još se nismo pozabili bankovnom krizom. Banke i dalje propadaju svakog dana dobro, ne baš svakog dana, to sam malo sad pretjerao, ali banke propadaju, spašavaju ih novci poreznih obveznika u EU uniji i cijelih ovih 5-6 godina nakon početka krize mi zapravo nismo riješili taj problem, a pokušavamo riješiti sve te druge probleme. Naravno, postoji problem sa Euriborom, postoji određena manipulacija, ljudi to e, prihvaćaju, shvaćaju, to je pitanje u cijelom političkom spektru, i zato su izražene te smjernice u Jedinom kraljstvu i Sjedinim državama pokušalo se riješiti taj problem. Pitanje je zašto komisija E, pokušaj da se e, regulira ne samo EUR već i druge referentne vrijednosti treba nam e, uredba koja zapravo će biti temeljena na riziku a ne zapravo jedinstvena za sve. Bitne su reakcije nećemo isto tretirati sve banke, no banke su u ovom kontekstu e, e, zapravo zabrinute e, svojim doprinosom tome jer se ne žele da ih se optuži za manipulaciju. Dakle, individualne organizacije ne opet žele tome pridonijeti. Dakle, trebamo prepoznati e, probleme sa Euriborom i Liborom i vidjeti kako riješiti te probleme, jer kao što je e, izvijesti u sjeni rekao, e, izvješće gospođe Mekarci, E, mi moramo osigurati da budemo u skladu s tim izvješćem i da ne idemo ispod tih standarda jer tamo su izneseni neke vrlo dobri prijedlogi. Također trebamo biti e, pažljivi u odnosu na treće zemlje jer mi živimo u vrlo globaliziranom okruženju i moramo poštivati i druge države u jednoj uredbi koja ima ovakve implikacije. Iz tih razloga drago mi je vidjeti e, da kad sam evo prošao kroz šerenine predloze čini mi se da oni idu u pravom smjeru smjeru. Naravno da se tu postavljaju određena pitanja, no trebamo razmotriti neke od pojedinosti iz vašeg predloga, ali usredotočimo se na one referentne vrijednosti koje su sustavno relevantne, e, smanjimo mogućnost manipulacije i usredotočimo se na one referentne vrijednosti koje su problem, koje su uzrokovale krizu e, ne koristiti to kao izgovor samo za dodatne propise na EU razini. Hvala E, sljedeći govornici Silvi se javila, a možda i još neko se želi javiti za riječ. Hvala. Ova je rasprava korisna, ali neću se sada osvrtati na detalje, Trebalo bi predugo. Međutim, tri opaske. Mi ovdje radimo u jednom domeni gdje je bilo puno zloporabe, puno manipulacija i određene stvari su se poduzele nakon toga. Ja mislim da nema i suviše propisa. Naravno, idemo korak dalje, ali još uvijek namo dovoljno e, propisa. Naime, građani tek čekaju da mi reagiramo. Drugo, jedno teže pitanje je pitanje kako odrediti opseg regulative. Neću ulaziti sada u tehničke detalje, ali čini mi se da je cilj e, ne zadirati u e, sav, svo ono polje odgovornosti, odnosno u čitavu mrežu subjekata, već samo se usredotočiti na one glavne. Meni se čini da je e, područje opsega primjene najvažniji i najteži aspekt ovog e, prijedloga. I na kraju ESMA i e, nadzor. Cilj je naime sve što je u unutarnjem tržištu da se to povjeri jednom tijelu koje će biti nadležno za sve države zajedno, a da se ne ide na individualne nadležne organe u pojedinim državama članicama. E, ja mislim da je to ideja koju treba e, e, iskoristiti. Meni je vrlo interesantno i korisno je vidjeti što smo sve zapravo napravili u odnosu na agencije za kreditni rating od 2010. godine. Hvala. Žele li drugi e, govoriti? E, Filip Todd iz komisije e, se javi za riječ. Filip. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem i na sažetku preliminarnih razmišljenja o izvješću. Radujemo se i tome što ćemo dobiti vaše izvješće. Osim toga zahvaljujem na indikacije da um, ćete raditi brzim tempom, da ćete um, pokušati omogućiti da što prije se u parlamentu postigne određeni dogovor. Za komisiju je doista ovo vrlo važan prioritet i mi smo brzo reagirali jedni smo od prvih um, zemalja u svijetu koje zapravo želimo e, provesti ovaj, e, ovaj AOSKO načelo i druga, druge zakonodavne instance također pokušavaju e, slijediti ovaj pristup pa i mi E, želimo nešto svakako ostvariti na ovom području. Samo nekoliko napomena u odnosu na neka pitanja koja su jutros e, danas spomenuta. E, u odnosu na područje primjene, doista je područje primjene široko u skladu sa sa kom koji ima vrlo širok, široki pristup u načelima osvojenim prošlog srpnja Naravno da e, referentne vrijednosti nose određene rizike da su ranjivi za manipulacije sukobe interesa e, i zloporabe diskrecijskih prava e, i u svakom slučaju bi referentne vrijednosti trebale biti podlijegati istim pravilima. S druge strane mora postojati proporcionalni razmjerni pristup ovome i E, mi želimo imati e, pravila za u aneksu i za e, ibore, želimo imati i za, za tržište roba, za agencije koje izvješćuju cijenama, zatim odredbe o referentnim vrijednostima kod korištenja podataka o uređenim tržištima i e, u odnosu na te vrste referentnih vrijednosti kao što je spomenuto imamo konkretne odredbe za kritične referentne vrijednosti koje imaju sustavnu vrijednost za Um, Europsku uniju, e, zalažemo se za snažnu ulogu ESME na ovom području. Osim toga imamo i e, odredbe o mjerama razine 2 koje također mogu e, prilagoditi pravila različitim vrstama referentnih vrijednosti, tako da smatramo da smo, imamo pravu ravnotežu i jedan široki, široko područje primjene i prilagodili smo pravila različitim vrstama referentnih vrijednosti. Što se tiče samih zviždača, uzeli smo u obzir komentare, e, no budući da ovo pitanje e, je rješeno u uredbi o zloporabi tržišta. Tamo postoji konkretna odredba o zviždačima, o zaštiti zviždača, e, o postojanju određenog postupka za prijavu bilo kakvih povreda pravila i nepravilnosti to se dakle može prijaviti e, nadležnim tijelima, no mi smo spremni razmotriti to pitanje dodatno. Znamo da je to pitanje koje, e, koje je izvjestitelj Europskog e, ekonomskog i socijalnog vijeća također spomenuo. Osim toga, je, mislimo da je ova ravnoteža tih kritičnih referentnih vrijednosti dobra. Znamo da se oni odnose i na druge države članice i e, nadležna tijela tih država članica bit će uključena u e, odluke vezane uz e, kritične referentne vrijednosti, uz odobrenja, sankcioniranje i tako dalje. Sad, ako bi bilo tu kakvih neslaganja, ESMA bi trebala biti neka vrsta medijatora u, tim postupcima. No, evo, ovim riječima želim vam opet zahvaliti i na, na vašem radu i na radu drugih zastupnika. Zahvaljujem. Samo ću kratko odgovoriti na neke od točaka koje su kolege spomenule. Da, jer čula sam ovo što ste rekli o činjenici da e, neće naravno nositelji hipoteka nam dolaziti ovamo sa određenim pisanim stavovima i upravo iz tog razloga moj niz kriterija e, je tu radi toga, znači ako će se e, te referentne vrijednosti koristiti u poslovanju sa građarstvom, e, to je neka vrsta zaštitnog mehanizma, ajmo reći, i zbog toga sam zadržala e, ovu odredbu o primjerenosti, dakle ako se referentna vrijednost koristi u proizvodu za, poslovanje s građanstvom. Dakle, e, ja sam zabilježila e, prijedlog zelenih i nisam prekrižila ovu iznimku središnje banke ali e, u, u pojedinostima onog što sam mm, napravila se nalaze najvažnije stvari. Morate to pozorno sagledati. U članku 5 na kraju ovog mog 5.1 koji sam predložila stavila sam da ESMA može osiguravati smjernice, to je onaj aspekt proporcionalnosti dakle, koji može uključiti e, popise izuzetih institucija ono što sam ja mislila pod tim su zapravo srećne banke i zavodi za statistiku. E, no, e, nekakve, e, mislim da ne bi bilo dobro upisati ovdje neke generalne iznimke, jer osim središnjih banaka tu su i druga tijela. Ono što bismo trebali imati imati je pravo na unakrsne usporedbe, da li se oni zaista kontroliraju na isti način ovdje kao i negdje drugdje. Dakle, e, bojim se da bi to bio dodatni udarac e, u odnosu na tajnost unutar središnjih e, banaka. No, sigurna sam ako postoje neke usporedne stvari, on njih se može izuzeti. Trebali bismo provjeriti tu zviždače. Mislim da sam unijela je jedno e, pozivanje na, na zviždače u jednoj izmjena i dopuna možda se može uputiti e, da je ta zaštita jednaka kao i u direktivi o zlouporabi tržišta jer e, zapravo na nadzirana tijela su ta koja su zapravo nekako izvor, izvori takvih informacija. Oni imaju isto i svoje nadziratelje praktički i dok sustavno prolazimo e, kroz zakonodavstvo e, naravno da ne želimo uzrokovati nikakve sukobe unutar samih već postojećih zakona za vas koje brine područje primjene ja nisam pokušala ništa e, smanjiti, zapravo ni u kojoj mjeri smanjiti to područje primjene i uvesti neki light touch pristup. Ja samo gledam što je razmjerno i što je provedivo, jer onako kako ja razumijem IOSCO načela, e, mi moramo imati da pravu razinu objave podataka prema nadležnim tijelima oko različitih aspekata kako bismo mogli ići dalje, no što se tiče uloge same ESME e, koje se e, je nekoliko vas spomenulo. Mislim da tu postoji mogućnost da ESMA bude u većoj mjeri zastupljena nekoliko više smjernica i e, možda je komisija to preširoko definirala odnosno možda bi se tu ESMA mogla detaljnije regulirati. No to nije kao sa agencijama za određivanje kreditnog rejtinga gdje imate 500 potencijalnih administratora. Koliko ljudi ima ESMA? Ispod 80 ili sto, ne znam, ali to nije kao jedno odobrenje agencije za kreditni rejting e, to je zaista bi bilo preširoko ako bismo imali E, europsko nadzorno tijelo o kakvom je parlament e, sanjao od početka ovog mandata sa tisućama zaposlenih, to, to bi bilo u redu, ali nemamo to. E, I toga moramo koristiti E, onu snagu koju imamo u nacionalnim nadležnim tijelima. Naravno da ESMA treba biti nazočna na sastancima u pravom trenutku, mora imati mogućnost obvezujuće medijacije ako je potrebno riješiti neke stvari i ja sam uvrstila još nekoliko uloga koje bi ESMA trebala imati. I na kraju za Filipa da, IOSCO je možda širok, ali je proporcionalna. Proporcionalnost nije samo eskalacija, kao što ste vi rekli. Mi imamo proporcionalnosti e, kroz osiguravanje nekih dodatnih e, uvjeta za referentne vrijednosti, za ovo ili ono i tu zaista nemamo toliko baš informacija kako to baš prilagoditi jer u delegiranim aktima ne možete to baš previše smanjiti. Znači, e, na nama je osigurati pravu razinu proporcionalnosti. Ja sam nekako pokušala tu prvi korak napraviti i pokušala sam ostaviti to otvorenim, tako da kriteriji kako god da završimo s njima, ako oni neće funkcionirati u smislu da je, ako je nešto izostavljeno, da uvijek postavi fleksibilnost možda da se, da se više toga uvrsti, ali ako nadležna tijela preplavimo e, svim objavama i stotinama tisuća referentnih vrijednosti, mislim da nas to nikamo neće odvesti i to moramo priznati i prepoznati i ništa nas ne zaustavlja da imamo referentne vrijednosti e, i znati što se događa u ostatku svijetka, e, svijeta, ko, je, e, ko donosi zakonodavstvo u skladu sa EOS-kom, što ko je taj koji određuju što administrator radi i tako dalje. Naravno, ja ću vam poslati primjerak onog što sam do sada napravila, ali nemojte gledati samo što je prekriženo. Članak 25 je prekrižen zato što je bit tog članka postoji, već je odražava se u drugim člancima. E, koja je svrha svih tih mjerila ako s tim ne možete ništa učiniti? Vi morate obuhvatiti one koji proizvode referentne vrijednosti. E, mi E, mi smo uredili e, e, agenciji za kreditni rating, ali naravno da nismo uredili ono što oni proizvode u smislu ratinga i naravno da moramo biti oprezni e, kako pristupiti tom razgraničenju. Morate osigurati da metodologija bude ispravna, da sustav bude ispravan, da, e, da ne, ne preinačite neki njihov posao, nešto što je u njihovoj nadležnosti. Dakle, e, ok, ovo što ja imam je naravno E, u, u, u jednom provizornom privremenom obliku, službe na koje je raspoloživo vama i javnosti, a e, petog prosinca ćemo to razmatriti. Ja sam rasprostala do 14. i do 16. prosinca ćete imati mogućnost e, komentirati na amandmane Razmatranje amandmana će biti 20. siječnja, glasovanje u ikonu 30. siječnja i e, onda plenarna u, e, u ožujku. Dakle, postoji mogućnost, ako to bude dovoljno dorađeno za vijeće, da i ako oni budu jednako tako brzo radili, E, možda da se do kraja grčkog e, predsjedanja e, postigne neki dogovor. Mi smo otvoreni, ali naravno treba to odraditi i vijeće se treba isto s nama sastati. Evo, Mislim, da, htjela sam ići dalje, ali vidim da je ovo kraj dnevnog reda, odnosno završili smo za danas, a onda nastavljamo sutra sa nadzorom financijskih sustava. Hvala.